nekoliko zahtjeva za imenovanjem u odbore i delegacije. Zahtjevi za imenovanjima bit će uvršteni u zapisnik od ove sjednice. Ako neće biti primjedbi do usvajanja zapisnika, onda će se imenovanja smatrati potvrđenima. Odbor LIBE odlučuje stupiti u međuinstitucijski